Cecilia. Eh, abrimos la sesión. punto del orden del día es la pregunta oral que a la Comisión se ha Usmeno pitanje koje se tiče diskriminacije na osnovi kaste. Odbor za razvoj je postavio usmeno pitanje. Vidim da je Eva Želi došla. Ona je sastavila pitanje, dajem joj pet minuta, izvolite. Monsieur le Président, Madame... Gospodine predsjedavajući, visoka predstavnice, dragi kolege. Apartheid je pojam